Buongiorno a tutti. Dobro jutro svima. Buongiorno a tutti. Dobro jutro svima. Započinjemo s radom na današnji dan. Nacrt dnevnog reda imate u svojim materijalima na svojim mjestima. I ako nema nikakvih upita za pojašnjenje ili nekakvih e, primjedaba, onda možemo usvojiti nacrt dnevnog reda takav kakav jest. Danas imamo simultani prijevod za sve jezike članova i odbora ITRE i odbora ENVI. Zatim imamo zapisnik od sastanka 2.12. koji se također nalazi u vašim materijalima i ako nema nikakvih napomena ili pa onda se je isti također smatra usvojenim. Danas će se održati važno glasanje. Vidim da su tu prisutni ne samo zastupnici u odborima, nego i brojni gosti. Imaćemo dugo i složeno glasanje. Tako da prisutne doista usredno molim eh, da pokažu spremnost na suradnju, što naročito znači da ako se želite eh, ako želite kratko izaći ili ako želite međusobno razgovarati, molim vas eh, da to učinite tiho, da ne ometate radove. Želim pozdraviti ovdje i zastupnike oba odbora koji su naporno radili na razradi ovoga izvješća. Suradnja između svih koji su na tome radili je bila vrlo dobra u pripremi radova, naročito zahvalim e, da zahvalim predsjedniku Groteu koji je osigurao dobru suradnju između odbora i također želim zahvaliti izvjestiteljima gospođi Delvo i kolegi Šimanskome. Ovo izvješće razmatramo u okviru postupka zasjedanja dvaju odbora. Dakle, sa ovakvim sastancima predsjedavaju uvijek oba predsjednika i u okviru ovog postupka odbori su se dogovorili da će odbor domaćin predsjedavati ovim sastankom i to je danas uloga odbora ITRE. No, međutim, da da, budući da danas održavamo i konačno glasovanje, e, kolega Grote i ja smo odlučili da ćemo dijeliti predsjedavanje. Ja ću dakle voditi prvi dio glasanja, a kolega Grote će preuzeti drugi dio. Sada vas molim prije nego što krenemo sa glasanjem, kolega Grote, e, da uzmete riječ ako želite nešto dodati. Nein, ich möchte mich auch noch da, evo ja bih se još isto tako htio zahvaliti na e, odličnoj suradnji, posebice tajništima i svima. I dakle možemo krenuti odmah sa radom, nećemo puno govoriti nego puno raditi, ali imamo evo još dva javljanja za riječ. Hvala, imamo dva javljanja za riječ. Kolega Davis. Kao što ste rekli, e, imamo dugi popis za glasovanje. Moj klub nije toliko ujedinjen oko toga koliko bismo željeli, pa bismo molili pet minuta samo da se usuglasimo oko konačnog glasovanja. Molim vas. Perfetto, non ci sono problemi. Izvrsno nema nikakvih problema. Kolega Hübner. E, dziękuję bardzo. Ja chciałam wyrazić opinię wielu kolegów. E, zahvaljujem Izražavam mišljenje mnogih e, kolega, dakle glasački list koji smo, popis koji smo dobili, dobili smo u tri, pa možda eto bismo htjeli biti sasvim sigurni što, o čemu se glasuje. Mislim, ovo je zapravo skandalozno jer e, imamo ovu, e, izglasavamo golemi popis e, amandmana, a znamo da nisu svi uspjeli to do kraja ispročitati mislim da bi glasovanje trebalo odgoditi tako da ipak e, svi mogu pobliže pogledati glasačku listu. Mislim, nismo mi glasački strojevi, mi bismo ovdje trebali e, donijeti informiranu odluku, a to nismo u stanju. Mi uopće ne znamo o čemu glasujemo nismo imali mogućnost e, proći kroz glasačku listu koju smo dobili u tri Kolega Kolega Gospođo predsjedavajuća, poštovani kolege i kolegice, ovo je bio jedan važan eh, i velik projekt eh, koji nas je koštao puno truda i rada. Eh, pod golemim vremenskim pritiskom je odrađen ovaj posao i svi oni koji su radili na to, izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni kao i svi u tajništu i kolege iz klubova toliko su uložili truda i muke u to i između Božića i Nove godine i početkom godine radili smo pod e, golemim e, vremenskim pritiskom da bismo e, to postigli. mislim, stvarno činjenica je da smo jedva uspjeli to do jučer napraviti, ali nemoguće je znači ove stotinjak stranica, devedeset amandmana je nemoguće izglasati bez da se to, prije pročita. Znači, prethodnim govornicima dajem za pravo jer u ovom trenutku postoji samo jedna mogućnost za kolege. Znači, e, glasačke liste koje su e, pripremili vođe klubova morat ćemo slijediti, ali to nije niti fer, niti ispravno jer u raznim, jer u raznim klubovima zastupnika postoje različita mišljenja i to je uvijek tako. Znači, unutar klubova postoje razlike u mišljenju i ako želimo da se ta mišljenja i e, i, i zaraze u glasovanju, onda se ipak čovjek mora pogledati glasačku listu, a to se ne može dobiti ako popis za glasovanje dobijemo tek usred noći. Mislim, to nije ništa e, ovdje, ne kažem, protiv e, kolega ili onih koji su pripremali ovo glasički popis i listu, nego po prirodi stvari tako je eto došlo do toga danas. Ali kada je već došlo do toga u ovakvom obliku, onda treba povući konsekvence i reći svaki e, zastupnik mora imati priliku dobro proučiti sve jer inače ovaj postupak nije demokratski i nije fer. Delvaux. E, Hvala gospođo predsjedavajuća. Da se je da već neko vrijeme raspravljamo o ovoj vrlo važnoj temi da vodimo niz rasprava upravo o tom pitanju, da smo imali interesanke radne skupine i doista se nadam da oni koji će glasovati danas o ovome da neće u potpunosti sada tek otkriti sadržaj o kojem zapravo su se trebali već e, prije pozabaviti. Od dva i pol sata ujutro moram reći da sam i ja pripremala glasački popis. Svaki se je potrudio da može proći kroz te glasački popise. Želim zahvaliti tajništvu i svima koji su radili na tome. Ja sam se i osobno tu založila. I stoga smatram da nije korektno doći danas i reći nam da trebamo odgoditi to glasovanje. Oprostite mi, ali to ja ne mogu prihvatiti. Zahvaljujem, ali ovo je doista e, otvoren pokušaj da se, da se odgodi glasovanje. Slažem se E, da su e, doista tajništvo i savjetnici radili toliko naporno preko Božića da se ovo pripremi za sada i mislim da bi to bila duboka uvreda prema njima da se sada glasovanje odgodi. Jer to bi značilo da su u zaludi e, besmisleno radili toliko preko, preko praznika pa molim eto da se to uzme u obzir. gospodin Thompson, izvolite. Uvijek se slažem eh, s time da se glasovanje ne odgađa. Svaki puta kada glasujemo u svim odborima kažemo sada ćemo odgoditi jer nismo dovoljno duboko ušli u tu materiju. Danas smo se dogovorili da ćemo glasovati. To smo raspravili na posljednjem odboru i odgovorili smo da, dogovorili smo se da će glasovanje biti 9. siječnja. Pa eto, da ćemo iskoristiti rezultate našeg e, odbora prije e, o, nego što komisija objave komunikaciju 22. siječnja i zbog toga ne možemo prihvatiti situaciju da parlament nema utjecaja na inicijalnu formulaciju buduće energetske politike Europske unije. Stoga inzistiram da se glasuje danas. Grazie, kolega. Hvala kolega Eller. Ich halte die der Berichterstatterin für E, ovu argumentaciju izvjestiteljice donekle smatram e, upitnom, mislim, e, jer ovdje se zapravo utječe na prava zastupnika u parlamentu a tu zapravo ne znači da mi ne poštujemo rad onih koji su pripremali ovaj posao i stavili ga pred nas nego da treba imati razumijevanja za to da zastupnici moraju znati o čemu glasuju jer je zapravo sramota da ako neko u tri ujutro ne uspije pročitati do kraja E, do jutra da, ga, da se onda kaže da onda prvi puta otkriva tu temu. Znači zapravo se e, ovdje vrši pritisak e, sa gledišta stavova klubova. Zato podupirem ovaj predlog da se odgodi glasovanje. Prego. <clears throat> Merci, madame la présidente. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Ja osobno se slažem sa onim razmišljanjima o strane izvjestitelja e, gospodina Ibnara imam tri primjedbe. Prva, koja se već ponavlja, dakle kao prvo opet nećemo imati prijevod kompromisnih amandmana u svim jezicima. Mislim da se tu dolazi do nazadovanja više jezičnosti u našem domu, isto tako što se tiče političkog kalendara. Ovo je izvješće na vlastnu inicijativu. To je izvješće na vlastnu inicijativu, e, s njime pokušavamo utjecati na komisiju meni je dosta sumnjivo hoćemo li doista to uspjeti, no ovo izvješće je također isto tako i poruka upućena Europskom vijeću, zato što postoji e, Europsko vijeće koje će biti posvećeno energetici, koje će se sastati na proljeće i stoga će biti više dokumenata, dakle s jedne strane mišljenja Europskog parlamenta, priopćenja komisije i isto tako mišljenja e, čelnika država i članica i svi ti dokumenti će se isto tako koristiti u okviru izborne kampanje za europske izbore 2014. godine. Mislim da ne možemo misliti da e, će Europski parlament sadašnji e, već sada moći odrediti energetsku politiku za 2030. godinu. Za to će nam trebati još dodatnih kampanja. I stoga ja mislim da bismo trebali pokazati koje je mišljenje e, našim građanima ovog parlamenta koje je sada pred krajem. Stoga mislim da treba E, e, sada odgoditi glasovanje. Ja se slažem sa onim što je rekao moj kolega u kojeg imam potpun e, povjerenje, dakle kolega Hibner. Kolega Žarvandi. Yes, thank you very much, Madam Chair. Zahvaljujem predsjedateljice za riječ. Dakle, kad smo krenuli u ovaj proces prije nekoliko mjeseci, znali smo da će biti knap i da će biti napeta i da će biti neslaganja oko niz pitanja, ali ipak želim čestitati i o, e, izvjestiteljima i izvjestiteljima osvijene na vrlo dobroj suradnji tijekom e, procesa e, pregovora u nizu prilika i vidimo ovdje niz konsolidiranih amandmana i kompromisnih amandmana koji su rezultat te suradnje. A vidjeli smo zapravo da je došlo do samo manjih izmjena u glasačkom popisu jučer. Znači ne postoji nikakav razlog da se e, samo danas dopuste da se igre u političke igre u posljednjim trenucima, u završnim minutama ovog procesa. Pa e, nemojmo onda ipak više dalje diskutirati, nego krenimo s glasovanjem i prođimo kroz to više što je brže moguće. Još se troje kolega javilo za riječ, ne četiri nakon čega ćemo zaključiti raspravu, a i molim vas da budete kratki. Kolega Meke, kolegica McEwen. Dakle, kao koordinator e, e, za e, naš skupno hoću reći da bismo trebali danas glasovati. Naime, amandmani su bili dostupni svima, popis je bio dostupan, i kao što je rekla e, gospođa Delvo za EPP, mislim postoje e, radne skupine raznih e, klubova gdje se sve to priprema i stvari se raspravljaju na odgovarajući način pa predsjedatelji, molim vas da krenemo u glasovanje danas. Ovo je jako važno. E, to je već e, i rečeno danas da je ovo ključno da se danas odradi ovaj posao. I svako ko pokušava danas e, odgoditi glasovanje se zalaže za e, da se to riješi na politički način, a ne na ispravni tehnički način. Dakle, molim da krenemo ipak u glasovanje i riješimo to. Hvala. Kolega Grota, izvolite. Zahvaljujem. E, dakle, e, amandmani su ovdje pred nama već od e, E, ne znam, drugog prosinca ili ne znam sada je li bismo to e, trebali sada produljivati jer od drugog prosinca već imamo sve amandmane. A kompromisi su već dostavljeni svima prije Božića, Božićnih praznika i zapravo imamo taj e, običaj da se izmjene u zadnjem trenutku nose. To je obično iz i odbora ITRE i zapravo ako e, bismo postupili kako smo trebali ne bismo imali gotovo nikakvih kompromisa i zapravo kao što je rečeno trebali bismo sada e, krenuti u glasovanje, a ne odugovlačiti. Prego. Kolega Brezina, izvolite. E, u svo dužno poštovanje prema ovom odrađenom poslu doista moram ovdje inzistirati da e, dakle dio ovih glasovanja, a znamo o kojima su e, gdje su kompromisi, ali nismo imali za ove druge vremena dobro ih pročitati. A to je zapravo temelj svega onoga što bismo mi kao zastupnici morali znati. E, nije ovo sada napad na nekoga i nije ovo politiziranje, nego jednostavno ne znam što, o čemu glasujem. Kolega Zahvaljujem. Mislim da je, jesu sve strane uložile puno vremena i e, dokumenti su bili dostavljeni, ali neki e, kompromisi su došli dosta kasno, ali to je dio našeg rada i mi imamo vrlo strogi e, vremenski plan i ako želimo utjecati na izvještaj komisije moramo raditi po tom strogom planu ali da bi sve bilo fer E, ipak mislim moramo pratiti određene procese, e, mislim moramo popustiti tako, e, postupiti tako da glasovali ili ne, sve mora biti fer prema svima, da ne bi pobjedio onaj koji ima većinu. Odnosno da pobijedi onaj koji zaista ima većinu. Čini mi se da se posljednji javio za riječ i onaj koji je iznio prijedlog e, s kojim se predsjedništvo slaže. Dakle, prije nego što prijeđemo na glasovanje, zamolit ću da provedemo jednu provjeru glasovanja. Dakle, molim vas e, da ubacite svoje kartice u uređaje i da glasujemo za dobar početak godine koji svi svakako želimo. Tko je za? For what? For what? Test vote. Test vote. Test vote. Dakle, testno glasovanje. <laughs> And then we have to define. Voilà, il est un alde de trop. C'est... Alde. E basta. Voilà. Dobro. Provjerili smo broj prisutnih. Među e, stotinu prisutnih e, imamo jednog zastupnika Viška iz Aldea. Evo, sada ćemo glasovati o prijedlogu koji je iznio kolega Siber. Dakle, oni koji žele da danas e, radovi se nastave sa glasovanjem, će, a oni koji su protiv će glasovati ne. Otvoram glasovanje. chiuse. Zatvaram glasovanje. Allora, 65 sono... 65 glasova za, nastava glasovanja, 4 glasa, 50 e, glasova protiv, 4 suzdržana, glasujemo dakle. Iniziamo con e, il compromesso. Počinjemo sa kompromisom broj 1. koji je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, mislim da moramo provjeriti, mislim da je odbijeno, ali nisam sigurna. votazione chiusa Zatvoram glasovanje. 66 za, 50 protiv. Usvojeno. Sada prelazimo na kompromis 10. Kompromiso 10 a favore. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 11 tko je za? Protiv? Morat ćete me dopustiti prva dva ili tri puta da provjerim jer doista ne mogu se prebrojiti. Dakle, provjeravamo kompromis 11. Votazione chiusa. Zatvoram glasovanje. 52 za, 62 protiv, odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvoje, usvaja se. Kompromis 14. 9. Tko je za? Da, samo polako. Dakle, kompromis 14, 9. ispričavam se, nije kompromisni amandman, dakle 9.14. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 20... 216. Isprava se predsjednica. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Ne, provjerit ćemo 216. amandman. Izvolite. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 70 za, 44 protiv, usvaja se. Amandman 219, tko je za? Protiv? Suzržani, usvaja se. 2, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 217. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. 217. amandmana. Zatvoram glasovanje. Odbija se sa 59 glasova protiv, 57 za. Kompromis 5. Tko je za? Protiv. Čini mi se da je usvojena, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Kompromisni amandman broj 5. Zatvoram glasovanje. 66 za, 50 protiv, Usoja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Odbija se, čini mi se, ali ćemo provjeriti. Kjuže. Zatvoram glasovanje. 50 naspram 65. Dakle, odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera amandmana 8. Zatvoram glasovanje. 54 naspram 65 odbija se. Kompromisni amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Kjuza. Zatran glasovanje. 65 za, 48 protiv. Usvaja se. Passiamo all'emendamento 200. Prelazimo na amandman 253. pedeset tri. Pagina dodici. Stranica broj 12. 253. Amandman 253. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 248, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera? Mislim da je odbijeno, ali ćemo provjeriti. Kjuza. Zatvaram glasovanje. 66 za, 51 protiv, usvojeno. 248. amandman. Amandman 252. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Provjera klubovi su tu raspršeni po prostoriji, pa ne znam tko je za, a tko je protiv. Drugi dio. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Sa 72 glasa za. Treći dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 237 i 246 zajedno. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 237 i 246 zajedno. Otvoram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvoram glasovanje. 61 za, 56 protiv. Usvaja se. <laughs> Emendamento. Amandman 251. Tko je za? Protiv? Čini se da je jednako kao i prije, ali provjerit ćemo. Izvolite, glasovanje je otvoreno. Kjuza. Zatvoran glasovanje. 62 za, 56 protiv. Usvojeno. Amandman 250. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Provjera. Amandman 250. Zatvoran glasovanje. 65 naspram 54 usvaja se. Sada prelazimo na amandman 276. Stranica 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera amandmana 276. Izvolite. Chiusa. Zatvoram glasovanje. 66 za, 50 protiv. Usvojeno. Ispričavam se. Dakle, 276 je ovo bio, a sada prelazimo na 258. Tko je za? Oprostite. Amandman 258 na stranici 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 262. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 257. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 266. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera amandmana 266. Izvolite. Otvoram glasovanje. Hjuza. Zatvaram glasovanje. 66 za, 51 protiv. Usvojeno. 270. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera 270. amandmana. Izvolite. Kjuža. Zatvoram glasovanje. 59 nasprem 60 odbijeno, ali je trebalo provjeriti u svakom slučaju.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 Qualcuno Neko je tražio riječ? Nije. Je. Izvolite. Ono you for vote Možemo li ponoviti glasovanje o amandmanu 270. zato jer naš stroj nije ispravno radio? Ne, to nije moguće kaže predsjednica. Amandman 275. 275. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 308. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera amandmana 308. Izvolite. Chiusa. Zatvaram glasovanje. 58 naspram 59, odbijeno, jednim glasom. Amandman 281. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Izvolite. 281. Chiusa. Zatvoram glasovanje. 62 za, 56 protiv. Usvaja se. Amandman 292. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera i ovoga. 292. Izvolite. Kjuža. Zatvoram glasovanje. 79 za 37 protiv usvojeno. Amandman 282. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 302. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Amandmana 302. Izvolite.

Amandman 293. Zatvoram glasovanje. 59 za, 55 protiv. Usvaja se. 185 a favore. 285. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 291. Provjera amandmana 285. Izvolite, otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 60 za, 58 protiv, usvaja se. Amandman 291. Tko je za? Protiv? Provjera. E, tako je neizvjesno da ne mogu ocijeniti. 291 provjera. Zatvoram glasovanje. 57 za, 54 protiv. Usvojeno. Amandman 280. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 316. Amandman 316 na stranici 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 316. E, 316, pričavam se. Izvolite. Mislim da nam je lakše pratiti ako naznačite stranicu, jer ponekad se preskoči nešto pa nam nije lako pratiti. Ako nam kažete stranicu, lakše će nam biti. Dobro, sada evo prelazimo na stranicu 25, amandman 306. Okay. ja. No, no, only est Adopté, adopté. Oui. Sì, già adottato questo. Voilà, trois, Pagina. Stranica 25, amandman 306. Prethodno glasovanje se odnosilo na amandman 316 koji je usvojen. Dakle, stranica dvadeset pet broj šest. tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Provjera amandmana šest. Izvolite. Kjuža. Zatvoram glasovanje. 69 nasprem 50 usvojeno. 318. ko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno, ali provjedećemo. ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 66 naspram 49 usvojeno. Amandman 283. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prelazimo sada na amandman 289 na stranici 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Izvolite. Zatvoram glasovanje. 61 za, 56 protiv. Usvojeno. To je bio 289, a sada prelazimo na sljedeću stranicu, amandman 296. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjera 296. Izvolite. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 39 za, 75 protiv. Odbija se. Idemo na amandman 278 na sljedećoj stranici 29. Ko je za? Ko je protiv? Provjera. Zatvoram glasovanje. 54 za, 59 protiv, odbijeno. Amandman 287. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 305. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. 305. Zatvaram glasovanje. 60 za, 60 protiv. Odbija se. Amandman 324. Tko je za? Protiv? Suzržani. Odbija se. Kompromisni amandman 15. Ne, provjera 324. Provjera amandmana 324. Provjera. Provjera amandmana 324. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 24 za, 93 protiv. Odbijeno. Kompromisni amandman 15. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 349 na stranici 35. Znači na stranici 35, amandman 349. Tko je za? Ponavljam, stranica 35, amandman 349. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeća stranica, amandman 354. 354. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 353. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Sul 353. Provjeravamo 353. Zatvoram glasovanje. 67 za, 51 protiv, usvojeno. Kompromisni amandman, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Samo da naznačim da za glasački popis e, pučana, da ima tu jedna pogreška, umjesto plusa ovdje treba stajati minus za dakle, pučane i ovaj amandman vezan iz Envija. To je kompromisni amandman broj 19. Bene, passiamo al voto. Dobro, prelazimo na glasovanje. Tko je za? Kompromisni amandman 19. Evo, odmah ćemo provjeriti, zato jer ne mogu ocijeniti. Molim, otvaram glasovanje. zatvaram glasovanje. 40 za, 76 protiv. Odbijeno. Stranica 37. Kompromis Kompromisni amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Bene. emendamenti Dobro. Amandman 314. Na stranici 37. Tko je za? Protiv? Provjera. Chiusa. Zatvoram glasovanje. 53 za, 53 protiv. Odbija se. Respinto. Eh. Kompromiso 17. na amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stranica 42. Amandman 380. Tko je za? E, samo trenutak. Stranica 42, amandman 380. Jesmo li spremni? Stranica 42. A favore? Contro? Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 394. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjera 394. Otvaram glasovanje. 394. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 53 za, 62 protiv. Odbija se. Amandman 395. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zajedno 392 i 393. Zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 383. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Provjera 383. Zatvoram glasovanje. 65 za, 52 protiv, usvojeno. Emendamento tre... Amandman 388 na stranici 45. 388. Tko je za? Protiv? Stranica 45. Amandman 388. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 400. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera 400. Kjuža. Zatvoren glasovanje. 67 za, 49 protiv. Usvojeno. 401. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 375. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera 375. Izvolite. Kjuza. Zatvaram glasovanje. 51 za, 65 protiv. Odbija se. 398 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zajedno 377 i 397. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 374. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 378. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 382. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera prvog dijela 382. Izvolite. Zatvoram glasovanje. 51 za, 64 protiv. Odbijeno. Amandman 399. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 21. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Idemo na stranicu 53. stranica 53, amandman 424, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Kjuza. Zatvoram glasovanje. 65 za, 48 protiv, usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera drugog dijela. Izvolite. Zatvoram glasovanje. 64 za, 51 protiv. Usvojeno. Stranica 55, amandman 431. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stranica 57. Amandman 444. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera amandmana 444. Kjuža. Zatvoram glasovanje. 65 za, 53 protiv. Usvoja se. Bravo. 452. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromisni amandman 25. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvoja se. Kompromisni amandman 25a. Tko je za? Protiv. To je na stranici 58. Kompromisni amandman 25a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. 25. a Zatvaram glasovanje. 54 za, 57 protiv. Odbijeno. Kompromisni amandman 28. Tko je za? Protiv? Odbija se. No, provjerit ćemo. Kjužo. Zatvoram glasovanje. 56 za, 59 protiv. Odbija se. Kompromisni amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se provjera. Kjuža. Zatvoram glasovanje. 57 za, 59 protiv. Odbija se.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 Allora andiamo a pagina... Idemo na stranicu 65. Amandman 484. Tko je za? Izvolite. vas, Klod. Oprostite, mislim da moramo glasovati i za 481 amandmane, dakle, jer svi ovi kompromisi su bili odbijeni. Trenutak da provjerimo. Bene, scusateci. Evo, ispričavamo se, ali znate da je ovo glasovanje vrlo složeno. Hvala, Claude. Znači, na stranici 63 imamo amandman 481. E, izvoli, Pilar. Oh, sorry, can you explain why? E, možete objasniti zašto ako kaže E, ne razmatra se ako 25a se usvoji, a usvojen je 25a. Ne, 25a nije usvojen. Oprostite, zabuna, zabuna, povlačim. Da, razumijem, ovo je složeno glasovanje, a dobro je da sve razjasnimo. Dakle, sada smo na stranici 63 Amandman 481. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera 481. Chiuso. 43 favore. Zatvoran glasovanje. 43 za 69 protiv odbija se. Prolazimo na stranicu 64. Amandman 488. 488. Tko je za? Samo trenutak. Stranica 64. A to je kod vas na 63. stranici? Ili 63 ili 64. To je broj stranice, a je očito da postoji razlika u jezičnim verzijama. Amandman je 488. 488. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno, no provjerit ćemo. 488. 488. Zatvoram glasovanje. 53 za, 55 protiv, Odbjeno. Amandman 483. Ko je za? Protiv? Suzučani? Odbija se. Amandman 484. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 485. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 480. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera amandmana 480. Kjuza. Zatvoram glasovanje.

protiv, suzdržani, odbija se. Provjera 482. Izvolite. E, Zatvoram glasovanje. 39 za, 72 protiv. Odbijeno. 298. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjera 298. Chiuso. 50... Zatvoram glasovanje. 54 za, 55 protiv. Odbijeno. Zajedno 312 drugi dio i 319 drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 848. A favore? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera 848. 848. Chiusa. Zatvoram glasovanje. 51 za, 53 protiv. Odbija se. Amandman 476. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Hjuza. Zatvaram glasovanje. 52 za, i 50 protiv. Usvojeno. Kompromisni amandman 30. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 498. ko je za? Na stranici 69 u mojim materijalima. Kolegica Ul. Thank Madam President. I uh, mislim da amandman 433 eh, drugi dio mom treba biti izglasan zasebno e, uz kompromis 21. No, entrambi se... Ne, oba tajništva mi kažu da je on obuhvaćen drugim glasovanjima. Dakle, i tajništvo odbora Envi i tajništvo odbora Intre mi kažu da je to pokriveno drugim glasovanjem. Prelazimo na amandman 498. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Kjuzo. Zatvoren glasovanje. 61 za, 40 protiv, usvojeno. Amandman 508. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 509. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 505. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 507. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. A drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Provjera drugog dijela. Amandmana 507. Drugi dio. Zatvoram glasovanje. 54 za, 54 protiv. Odbija se. Amandman 503. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 502. Provjera amandmana 503. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 55 za, 52 protiv, usvojeno. Amandman 502. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. 502. 502. Zatvaram glasovanje. 54 nasvram 54. Odbija se. Ne, teškoće glasovanja. Amandman 500. Tko je za? Tko je protiv? Suzržani. Odbija se. Amandman 506. 506. Tko je za? Protiv? Suzržani. Usvoja se. Amandman 504. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Provjera amandmana 504. Hjuza. Zatvoram glasovanje. 51 za 56 protiv odbijeno. Dakle, sada predajem riječ kolegu kolegi Groteu. Evo, udahnite i idemo dalje sa kompromisom 33. Tko je za? protiv, e, suzdržani, usvaja se. Zatim 735 e, e, za, sljedeća stranica kod mene, strana 71, 735 za, protiv, provjeravamo, znači 735 provjeravamo. Jesmo li glasovali? Zatvaram glasovanje. Sa 104 glasa za nije očigledno bilo sasvim jasno iz početka. Znači 518 ko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 521. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. E, kompromis 47 e, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35 Gospodine predsjedniče, ja bih vas zamolio da učinite kao što je učinila vaša kolegica, da isto tako kažete koja je stranica, jer je glasovanje vrlo složeno i ako ne znamo broj stranice, onda se izgubimo. Dakle, molim vas, kažete broj stranice i amandman. Da, da, slažem se. Znači, kompromis 35 eh, na strani 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim dalje 74 sa 63 za, protiv, usvoja, usvaja se. Zatim 537 provjeravamo, otpada, zatim idemo dalje sa 500 38 eh, na stranici 75. Predsjedniče, eh, naš prijevod nije došao na vrijeme, ne mogu ovako glasovati. Eh, I mi imamo isti problem, kažu i drugi, molimo polakše, polakše ako možete. jetzt über Sada glasujemo eh, o predlo, uh, eh, 572, eh, stranica 75, za, protiv, još uvijek problemi još polakšat ću. We had no English translation. Engleski nismo imali ispravno ovdje, oprostite. problema e, Postoje dakle dva problema. Problem e, sa brzinom kojom se ide, a zatim i nešto sa brojkama nije u redu obzirom da tako jurimo kroz ovo i ne možemo uvijek pronaći ispravnu brojku, mislim nije to nama jednostavno. Dobro, nadam se da će sada biti sve u redu. Evo još se jedan kolega javio, izvolite. Mislim, ako možete reći e, recimo 552, a ne 500 552, bolje bi bilo ako možete brojku po brojku. Ma mogu ja i brojku po brojku, evo budem. 5, 542, pa ako vam to pomaže, evo 542, evo Richard, predsjedniče. E, doista e, polažemo e, mnogo e, vrijednosti na više jezičnost, ali možda da ako biste govorili engleski, to bi nam bilo dobro ako biste bili takvi dobri. Ne, ostaću ipak kod e, njemačkog, mislim mi imamo tu e, prijevod i mislim sve je funkcioniralo i funkcionirati će i dalje ako je do sada sve te godine funkcioniralo. Znači 542 na stranici 75 kod mene tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 500. Zatim 545 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 548. 548 e, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, nije jasno. provjeravam elektronički drugi dio za 548, drugi dio. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim 549. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 546, tko je za, protiv, suzdržani nije jasno. 546, provjeravamo elektronički. predsjedniče. Mislim, španjolski prijevod treba promijeniti, ja ne mogu glasovati, mislim, e, tražim promjenu španjolskog prevoditelja, ali ne mogu ovako raditi. Das Kabine, Dakle, ne znam eto od kako sam ja počeo e, voditi e, sjednicu izgleda, prevod ne štima, ne znam šta se dogodilo, do sad je funkcioniralo. Dakle, još jedan samo prijedlog, e, eto u najbolje namjere. Naravno, svako može govoriti svojim jezikom i to je svakako neupitno, ali e, gospodin e, malo prije e, smo imali dobar predlog e, kada naravno na njemačkom su brojke izgovorene na opačke, to onda drugačije i teže u prevodu. Možda bi bilo puno lakše da kažete brojku po brojku 8, a ne 558 što je na njemačkom je naravno obrnuto idu brojke pa je to problematično. Ma možemo to, ali mislim mi smo e, tako uvijek glasovali na normalni način i nikada se nije postavljao nikakav problem. U čem je problem? Predsjedniče. Možda to je logičko, ali ne psihološki. Dakle, evo, saberite se da krenemo dalje. 546, provjeravamo elektronički. Elektronički provjeravamo, 546. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 547 za, protiv, suzdržani. Nije jasno, elektronički provjeravamo. 547. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim 5, 5, Na stranici 78. Imamo li svi to? Prvi dio. Za? Tko je za? 5, 5, 3. 553. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Otpada drugi dio. E, pro, provjera. Možda. Možemo to i kulturno, ja sam shvatio to i prvi puta, znači prvi dio provjeramo elektronički. Wir überprüfen provjeravamo prvi dio amandmana 553 553. Ako možemo, dakle, elektronički otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Otpada drugi dio. Idemo dalje sa 562. 562. Tko je za? Protiv? Suzdržani nije jasno. Jesu li svi glasovali? Provjeravamo elektronički. 562. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Zatim e, MPL 6. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amadman 560. 560. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo 560 na zahtjev elektronički. Otvaram, jesu li svi glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim dalje. S kompromisom 38 na sljedećoj stranici. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dalje. 575, 575. Tko je za? Za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, nije jasno. Provjeravamo elektronički drugi dio, 575, drugi dio. Jesu li svi dali glas? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 39 i zajedno sa kompromisom 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim e, kod mene stranica 84, kompromis 42, e, e, tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 601, 601, tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 599, 599, tko je za, protiv, Suzdržani? Odbija se. E, provjeravamo elektronički. So, es muss jetzt der Ab Znači, amadman 608, 608 kao dodatak uz kompromisni prijedlog 23. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Još jednom provjeramo elektronički. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 613, 613. 613, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 43, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim 614. 614, tko je za? protiv, suzdržani nije jasno, nisu svi glasovali, provjeravamo elektronički, 614 elektronički, jesu li glasovali svi? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 617 i 18 zajedno. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 616 i 18 identični, zato se glasuje zajedno. Tko je za? Protiv? E, usvaja se. 620 za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromis 44 za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. E, kod mene, e, stranica 90, amandman 637, stranica 90, koja je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo 637 elektronički. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 45. Eh, tko je za? Protiv? Suzdržani? Eh, usvaja se. Stranica 91. 636. Eh, tko je za? Protiv? suzdržani, provjeravamo. 636 elektronički, jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 650 otpada, zatim 657 na stranici 92 kod mene. E, tko je za? Protiv? E, odbija se. Provjera. 657. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 655 za, protiv, suzdržani odbija se. 655 provjeravamo, otvaram glasovanje elektronički. Jesu li glasovali svi? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 658, 658, tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Elektronički. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 46. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 8, 3, 3, 8. 833. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 668, 668. Es Zatim dalje na stranici 94 eh, 668 eh, tko je za protiv suzdržani odbija se 670 u dva dijela dio prvi tko je za protiv suzdržani usvaja se drugi dio tko je za protiv suzdržani odbija se Kompromis 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 51. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromis 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Ampul 15, e, tko je za? Ampul 15, 98 stranica, tko je za? MPL 15, protiv? Suzdržani, usvaja se. Dalje, kompromis 53, e, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Dalje, stranica 102, kompromis 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Pet sedam šest tko je za? Protiv? E, samo dio kolega je glasovao elektronički. Amandman 576. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 54. E, sljedeća stranica. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 736. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 737. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 56. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 57, sljedeća stranica, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Zatim dalje, stranica 107, 760, e, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Provjeravamo. 760, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 763. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sljedeći amandman. E, dakle, 763. Traži se provjera. 763. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim 767. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 778. E, možemo provjeriti. Otvaram glasovanje elektronički. 767 elektronički gdje smo svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 768. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 59. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 774, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 779, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 60, tko je za, na zahtjev 779, provjeravam elektronički, otvaram glasovanje, jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 60. Za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Provjeravamo elektronički. Kompromis 60. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se.

Na mojoj stranici, na u mojoj verziji to je 110, ne znam, znam da nisu sve glasičke liste iste. Znači 775, tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Glasujemo elektronički. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. sada dalje, kod mene na sljedećoj stranici, MPL 9, drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. MPL 11, za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 784, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se oprostite, 819, 819, e, tko je za, protiv, suzdržani, nije jasno. Elektronički provjeravam, amandman 819. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 62. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 3, 4, 3, 4, 434, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo. 4, 3, 4, elektronički, otvaram glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvaram. Usvaja se. 435. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 782. Možemo i provjeriti prethodno, ali većina je. Znači glasujemo elektronički za 435. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 782. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja, se, e, kompromis 64 za, protiv, suzdržani, kompromis 64, elektronički, otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 64a, tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 63, e, e, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Zatim dalje, moja stranica 116. Amandman 802, e, prvi dio. Jeste li pronašli 802, prvi dio? Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Provjera. Amandman 802, prvi dio elektronički. Jeste li svi dali glas? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dobro da smo provjerili. 873. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Provjera. 873. Provjera elektronički. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 802, drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjeravamo kompromis 65 na želju, na zahtjev, elektronički. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Nadalje. Kompromis 67. Kod mene stranica 118. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 807. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjeravamo. Dakle, e, još moramo glasovati o e, kompromisu 68 prije toga. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 68. Zatim, provjeravamo 807. Dobro, ne, to se nije tražilo. Dobro, to mi stalno odjekuje provjera uho. Znači, ali nismo tražili 807, pa idemo dalje. Na...

Dann Drugi dio od amandmana 875 moramo izglasati. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanje nije jasno elektronička provjera. Amandman 875, drugi dio, dakle elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Zatim idemo dalje sa 816. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan je odbijeno. 832. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 817. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 821. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 821. Traži se elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 844. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. 844. Amandman elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Kompromis 6.9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. MPL 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Nije jasno. Empel 8. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 834. 834. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Ample 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Ample 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 70. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na kompromisni amandman 7.2 na moje strani 124. strana. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Traži se elektronička provjera. Elektronička provjera kompromisa 72. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 901. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 912. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Traži se provjera 912. amandmana na zahtjev elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 849 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio 849 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 850 amandman tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 798 i 846, e, to su dva identična amandmana, stoga možemo njima glasovati skupno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno. 798 te 846, elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 851, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 852. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman 7.4. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim nastavljamo sa 859. Kod mene stranica 127. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 862. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 874. Tko je za? Na zahtjev kolege Hipnera ćemo provjeriti amandman 862. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 874. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman 76. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim nastavljamo sa 864 na strani 128. Tko je za? 864 On se ne razmatra. Ispričavam se, amandman 864. Imamo tu potrebu za razjašnjenjem od strane tajništva. Prelazimo na 876. 876. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani u se. 879 te 880. Možemo o njima glasovati zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 881. Traži se elektronička provjera amandmana 879 i 880 elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se s ovom razlikom. 881. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 882. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja, se. 883. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 920. Tko je za? Protiv suzdržani, sva se. 884 tko je za, protiv, suzdržani, sva se. Kompromisni amandman. Wir haben ein Problem Imamo poteškoću sa francuskim tumačenjem. Gospođa Delvobi, ste za Kompromis amandman 7.8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na 890. amandman prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem 890. amandman prvi dio elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. odbija se s razlikom. Zatim prelazimo na sto, stranicu 133 kod mene s amandmanom 896. Jesu li svi našli taj amandman? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 897. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 80 tko je za? Protiv? Sledežani, usvaja se. Moramo povjeriti. Wir stimmen DEWE 3 muss abgestimmt 9.3, o tome moramo glasovati. 9.3, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 9.3 elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 900. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 902. Tko je za? Protiv? Suzdržani također se usvaja. 903. 903. Tko je za? Protiv? Suzdržani također se usvaja. 905. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani nije jasno. 905. amandman, o tome ćemo glasovati elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Su li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 8.1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo za svaki slučaj jer nije jasno. Kompromis amandman 81. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na stranici 134. na amandman 99. Tko je za? 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 915. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 916. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 911. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo 911 na zahtjev. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 919. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 914. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 241. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Provjera 241. amandmana na zahtjev otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Mhm. 9.12 se ne razmatra, zatim nastavljamo sa amandmanom 52. Dakle, uvodna odredba. Tko je za? protiv, suzažani odbija se. Provjera 52. amandmana elektroničkim glasovanjem na zahtjev. Otvaram glasovanje. Jesu li svi zah e, glasali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 5-4 koza. 4-5 koza. Odbija se. 4-3 tko protiv, suzdržani, odbija se. 4-4, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5-3, tko je za, protiv, suzdržani, nije jasno, provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. 53. amandman. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Četiri šest. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Četiri osam. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Pet jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 50. Tko je za? Protiv. Suzdržani svase. se. 49. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Nije jasno. 49. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. S velikom većinom je potvrđen taj amandman. 4.7. Tko je za? Protiv? suzežani Odbija se. 5.4. Tko je za? 5.4. Tko je za? Protiv? suzežani Usvaja se. 5.7. On se ne smatra. 5.9. Tko je za? Protiv? Suzdržani nije jasno. 59. amandman elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 5-8. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Zatim nastavljamo sa 61. amandmanom. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 61. amandman. Zahtjeva se elektronička provjera, pa ćemo to učiniti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 5, 6, 60 i 62 skupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Da. 5, 6, 60. Te 62. To stoji kod mene na mom glasačkom popisu. Označeno je kao skupno glasovanje. I e, sukladno tome treba i glasovati. Mi imamo različite primjedbe za te amandmane. Izgleda da imamo razlike u pojedinim glasačkim popisima prema klubovima zastupnika i e, stoga možemo izaći u susret tome da glasujemo zasebno o 56. amandmanu kao prvo tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera 56. amandmana. Otvaram glasovanje, elektronička provjera, jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 60. amandman. Tko je za? Većina je većina. Protiv. Suzdržani. Također se usvaja. 62. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Ali provjerit ćemo. 62. amandman. Elektronička provjera. 6.2. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se isto tako. 55. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 6.3. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 6.4. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 6.5. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 6.6. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se, 6 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 6 tko je za. 67. amandman traži se provjera, elektronička provjera amandmana 67. Otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 68. osam. tko je za, protiv, Suzdržani? Nije jasno. Elektronička provjera 68. amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 8.3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 7.3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Za? Protiv? suzdržani usvaja se. 7.5 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis je amandman 8.4 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 7.9 na sljedećoj strani tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 8.10 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 8.1 tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 8.2 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8.3 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8.4 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8.5 tko je za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo s elektroničkom provjerom 85. amandman. 85. amandman elektronička provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim prelazimo na 88. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 89 za. Protiv? Suzdržani odbija se. Provjerit ćemo 8.9. Elektronička provjera zahtjev. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 8.7. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 8.6. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 91 za provjera 86. amandmana se zahtijeva. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? 86. Elektronička provjera na zahtjev. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 9.1. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 9.2. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Zar ne? Da. Provjerit ćemo 92. amandman elektroničkim glasovanjem, nisam siguran. Malo je bilo zbrke, 92. amandman, jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Jasno je usvojeno. 9.3. 9.3, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Traži se provjera 93. amandmana, to ćemo i omogućiti. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 9.4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani odbija se. 98 za, protiv, suzdržani usvaja se. 90, 96 te 97, to su identični amandmani, glasovat ćemo o njima zajedno, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Provjerit ćemo Amandmane 90, 96, 97 elektroničkom provjerom. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvajaju se. Zatim 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 100. Tko je za? protiv, suzažani, odbija se. 111 za, protiv, suzažani, odbija se. 110 tko je za, suzažani, usvaja se. 107. amandman, tko je za? 107. amendman, Tko je za? Meni kažu da moramo o tome glasovati. Ja vjerujem mišljenju tajništva. Also bei mir in der Abstimmliste steht, if 101... Ovdje piše da ako se usvoji amandmani 100 ili 111, da onda glasujemo. Dakle, 107. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 106. se ne razmatra, kao i 101. Glasujemo o 112. Tko je za? Pro, dakle, 112. 1, 1, 2. Tko je za? Protiv? Suzažani? Nije jasno. 112. amandman, elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Stimmen 102 ab. 102. Dafür? 102. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Nije jasno. 102. amandman ćemo provjeriti elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na na 105. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 108, tko je za? 108 se ne razmatra, sad su mi to rekli. 109. amandman je sljedeći na glasovanju, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 114. Tko je za? protiv, suzdržani odbija se, 115, da, Daži se provjera 114. amandmana, elektronička provjera, otvaram glasovanje, jesu li se glasovali, glasovanje je završeno. Usvaja se sa malom većinom. 115. amandman, tko je za? Protiv? suzdržani također nije jasno. Glasovat ćemo o tome elektronički. 115 elektronička provjera. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 116. ko je za? Tko je protiv? Služan usvaja se. 117. ko je za? Protiv? Suzdržani Usvaja se. 118. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno 118. amandman, u njemu ćemo glasovati elektronički. Dakle, elektronička provjera 1.1.8. Glasovanje je otvoreno, jesu li se glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis 8.5. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 Jesu li svi glasovali? Do 12 sati ćemo glasovati. Glasovanje je završeno. Odbija se. 130. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Traži se provjera 130. amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 131. 131. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Također ćemo to provjeriti elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 8.6. Tko je za? protiv, suzdržani, usva se. Sto trideset pet amandman tko za? Protiv, suzdržani, usva se. Sto trideset šest tko za? Protiv, suzdržani, usva se. Sto trideset sedam tko za? Protiv, suzdržani, nije jasno. 137. amandman, elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Ja, dann er. Mhm. Jetzt gehen wir auf, der fällt auf, jetzt gehen wir 140. 140, lange. Dafür. 140 amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 141, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 142, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 145. amandman tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 143 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 144 tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Traži se provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 1.4.6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Provjera 146. amandmana na poseban zahtjev. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 148. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 150. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani nije jasno. Elektronička provjera 150. amandmana. 150. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasanje je završeno. Usvaja se. 151. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 153. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 154. Tko je za? Protiv? Suzdržani? nije jasno. Provjerit ćemo 154 elektronički. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 155 ko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Provjerit ćemo 155. amandman na zahtjev. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist Jesu li svi glasovali? Glasovanje završeno. Abgelehnt. Odbija se. 157 dafür. 157 tko za? Protiv. Suzdržani. Nije jasno. 157 e, elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 157. 158. Tko za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 159. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 160. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 161. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 162. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja, se. 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 165. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 166. Provjera 160 i petog amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 166. amandman tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 167 tko za? Protiv suzdržani usvaja se. 169 je sljedeći. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 174. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 177, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 176, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se nije jasno, provjerit ćemo s 89. amandmana elektroničkom provjerom. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 180. Tko je za? Protiv? Nije jasno. 180. Elektronički. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Um, 181 za. Protiv. Usvaja se. 182 za. Protiv. Odvije se. 183 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 184 za, protiv, sudržani nije jasno, 184 elektronički. Jesu li svi glasovali? Elektronički provjeravamo. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 187 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 188 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 189 za, provjera, dobro, provjera, 188. 188 elektronički. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 189 za, protiv, suzdržani usvaja se. Gospodin Zedo, i gospodin Albata žele nešto ovdje reći. Izvolite. U amandmanu postoji pogreška piše 2013, e, ali zapravo bi trebalo opisati 230. Okay. Ist verstanden. Wir stimmen jetzt also mit der Korrektur 2030. A treba je opisati 2030, a ne 2013. Dakle, to je amandman... E, to je amandman 190, e, znači promjena na 213 na 230, odbija se. 191, tko je za, protiv, Suzdržani nije jasno. 191 elektronički. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. E, usvaja se. 193 za. Protiv. Suzdržani nije jasno. S mojeg 193 elektronički provjeravamo. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 194. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjeravamo. 194. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 195. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 196. ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 197 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 198 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 199 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 200 za protiv, suzdržani usvaja se. 201 za, protiv, suzdržani odbija se. 202 za, protiv, suzdržani usvaja se. 203 za, protiv, suzdržani usvaja se. 204 za, protiv, suzdržani usvaja se. 206 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 do 4, amandmani 1 do 4, skupno za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani usvaja se. Provjeravamo amandman 5. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. Amandman 12 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 7 9 i 10 zajedno, 7, 9, 10 zajedno, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četrnaest i petnaest zajedno, identični, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16, 17, 18 skupno za, protiv, suzdržani, usvaja se. Cin, 17. 16, 17, 18 provjeravamo elektronički. Abgestimmt. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20, 21 zajedno za, protiv, suzdržani, usvojeno. Skupno 23, 24, 25, 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno.

Zatim amandman 33. Amandman 33. Strana 153, barem u ovoj verziji. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Glasujemo elektronički. Amandman 33. Provjeravamo 33. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, socijalisti nisu tu, jesu. Ne, nismo još glasovali. Znači 34, 34, još jednom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 38, ne provjeravamo 34, otvaramo glasovanje. Jesu li svi glasovali za 34? Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Još jednom provjeravamo. Tajništvo provjerava da ne počinimo grešku. E, imamo zahtjev od Aldea da se prekine sjednica na pet minuta. Ne? Na početku je to bilo reče, no ali Chris Davis ima riječ. Dakle, ako smijemo zatražiti pauzu od pet minuta prije konačnog glasovanja, no ipak čini mi se da mnogima je jasno kako će glasovati, tako da to vjerojatno nije potrebno. Dobro, izvjestitelj, prvo izvjestitelj. Kao su izvjestitelj za ovo izvješće, želim pozvati sve članove odbora ITRE i ENVI da glasuju protiv ovog izvješća iz vrlo jednostavnog razloga. Naravno, razumijem da bismo mogli odbiti neradikalnije preporuke u svim verzijama, ali trostruko vezujući ciljevi znače da nismo naučili ništa iz prošlosti i da ne možemo dati odgovarajući odgovor za izazove koji se nalaze pred Europom u smislu gospodarskih izazova. Dakle, molim vas da glasujete protiv. Glasujemo, nećemo ovdje sada davati osobne izjave. Ako imate nešto uz postupak, e, onda da. Ispričavam se. Netko je na početku tražio stanku od nekoliko minuta. Dakle, glasovanje je bilo složeno i ja vas molim da mi date tri minute vremena, zato jer moram razgovarati sa zastupnicima Pučana. Dakle, glasovanje je bilo previše složeno i potrebno nam je najmanje dve minute. Kolega Kristević je upravo povukao taj zahtjev, e, gospođa Castillo sad je ponovno postavila zahtjev za tri minute e, u 11.40 završno glasovanje i onda krećemo dalje. So, weiter geht's. Krećemo dalje, evo molim da se vratite na svoja mjesta. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Evo još jednom molim da se vratite na mjesta. Evo da nikoga tu ne moram izvlačiti, gospođa Satori. So, Dakle, molim posjetitelje, kolege da se vrate na mjesto, posjetitelje. Također da se umire kako bismo mogli odraditi konačno glasovanje i imati ponovno mir na sastanku. So, alle Kollegen da Dakle, evo finalno, konačno glasovanje o ovom izvještaju, elektronički naravno. Otvaram glasovanje, konačno glasovanje o ovom izvještaju. Jesu li svi dali svoj glas? Jesu li svi dali glas? Ovime je glasovanje završeno. Izvještaj je usvojen sa 66 prema 42 uz 3 suzdržana glasa. Čestitam e, izvjestiteljici i izvjestitelju. Zahvaljujem se gospođi Satori i objema, objema tajništvima na ovom e, odrađenom poslu i ovime zatvaram našu sjednicu. Evo, već sam se naviknuo na naš zajednički rad. Zahvaljujem.